Dear colleagues, dear friends, dear of Drage kolege, prijatelji, parlamentarni zastupnici, dobrodošli. Neću previše sada u formalnosti, jer pored mene je jedna predivna žena, e, dvije predivne žene koje su predvodnici ženske hrabrosti Laila Harbašar. Vi ste preživjeli seksualno ropstvo Daesha, takozvane islamske države, vi ste iz žazirske zajednice i ovdje prošlog studenog brojni od nas e, smo plakali kad smo slušali o vašoj hrabrosti, također ste aktivistica za prava jezida E, i drago mi je da ste ovdje danas sa svojim osobnim svjedočenjem i također mi je e, drago što mogu e, pozdraviti i vas, gospođu Haua Ibrahim, također dobitnica nagrade Saharov 2005. godine i osoba koja je nevjerojatno posvećena borbi za ljudska prava u Nigeriji gdje se brinete o djevojkama koje je oteo Boko Haram. E, vi e, ste se, a i ovdje neke kolege u Europskom parlamentu pridružili borbi za e, u borbi da se te djevojke vrate svojim obiteljima. Vrlo mi je drago što ove dvije predivne žene su ovdje s nama i da možemo čuti njihovo svjedočenje. Čuli smo već e, što je rekao predsjednik Tajani i povjerenica Jurova. Mi smo vrlo opredjeljeni prema tome da udružimo snage, da se borimo protiv nasilja nad ženama kako bismo u cijelosti proveli e, Istanbulsku konvenciju za borbu protiv nasilja nad ženama i sprječavanje viktimizacije žena. Mi pozivamo države članice da poduzimaju sve moguće mjere kako bi e, provele Istanbulsku konvenciju i kako bi otvorile konstruktivni dijalog uz pomoć Vijeća Europe te se pozabavile nekim od zadrški e, u ovom pogledu i e, kako bi se promicala nulta tolerancija na nekažnjivost po ovim pitanjima. Danas razmatramo vezu između nasilja nad ženama i ekonomskog osnaživanja žena. Naše misli su sa svim ženama koje su žrtve, žrtve koje su e, ubili njihovi muževi, partneri, žene, djevojke koje su silovali na putu u školu, žene koje su ropkinje u okviru Daesha ili ovdje čak u Europi koje plaćaju svojim tijelima put e, u Europu, djevojke koje su morale napustiti školu ili su prisiljene na brak e, s muškacem kojeg uopće ne poznaju imaju djecu žene djecu koje su 12-13 godina stare a i nemaju mogućnost pohađanja škole, što znači da e, će, neće imati ni priliku za ekonomsko osnaživanje. E, milijuni djevojaka, žena koje su izložene ovoj ili onoj vrsti seksualnog nasilja, nasilja koje je zapravo trauma, fizička, psihološka trauma, vrlo kratko reći ću što smo mi ovdje učinili. Mi smo usvojili direktivu e, za suzbijanje trgovanja ženam, ženama, odnosno e, za trgovanja ljudima kako bi se zaštitile žene od ubijanja Molimo, e, zamolili smo komisiju da predstavi prijedlog direktive za sprečavanje nasilja nad ženama. Vidim da nam se pridružila i Gordana iz e, Srpskog parlamenta. Dobro večer. Deputy speaker of, uh, Vi ste zamjenica predsjednika Srpskog parlamenta i imate vrlo važnu ulogu i danas ćete biti naša izvjestiteljica. Dakle, sutra i na plenarnoj sjednici Gordana će sažeti zapravo uh, rezultate naše radionice to će biti njezina zadaća večeras. Zašto je bitno um, bitna uloga parlamenta. Mi moramo izići iz ovog začaranog kruga, stvoriti jedan novi krug koji će podržati žene. E, je, problem je zašto je ekonomsko osnaživanje bitno? Zato što žena koja ne zarađuje ne može se odvojiti od muža, ovisna je od njemu, nema mogućnost slobodnog izbora i izbjegavanja nasilja koje potencijalno postoji u njezinoj obitelji. Da ću vam riječ, Lajla. Ja vas e, molim da se upišete koje god e, želi sudjelovati u raspravi, upišite se na ovaj obrazac. Ja se nadam da će biti dosta sudionika u raspravi, a već sada se trebate prijaviti za raspravu. Znači upišite se u obrazac kako biste mogli e, govoriti tijekom rasprave. Lajla će govoriti arapski. على هذا الحضور كل Hvala vam lijepa što ste me pozvali. Željela bih eh, svima, svim ženama svijeta poželjeti eh, dan žena, pogotovo onima koji su još uvijek u rukama Isisa. Ja sam pripadnica naroda jezida i kada sam završila u rukama Isisa mučena sam i silovana. Tisuće žena poput mene također su završile kao žrtve silovanja. No sve do današnjeg dana 3500 djevojčica ili žena još uvijek je u rukama Daješa. Još uvijek su ta okinje Daješa u cijelom svijetu, toga su svjesni, svi znaju što Daješ čini tim djevojčicama i ženama i do današnjeg dana svijet nije reagirao, nije djelovao. Žene, djevojčice, djeca, još uvijek su u rukama Daješa taokinje, prodaje ih se i kupuje na dnevnoj bazi, muči ih se svakodnevno, siluje ih se svakodnevno. Djecu također. Djecu koja su također taoci daješa. I ta djeca također moraju podnositi sva ta zla. Djeca su oteta majkama i nastoji ih se obučiti da koriste oružje. Moraju pohađati nastavu Kurana i zapravo su cijelo vrijeme žrtvama pranja mozga. Prije mjesec dana, prije samo mjesec dana, dvoje jazitske djece, dva brata, došla su iz Senđara u potpunosti preobražena, u potpuno drugačija što su učinili? Naime, ispranim je mozak i oni su se raznijeli tijekom bitke za Mosul. Daješ nije prijetnja samo za nas, jezide. Ako se ne usprotivimo onome što daješ predstavlja i što čini, eh, predstavljat će opasnost za cijeli svijet, ne samo za nas. žene i djeca koji prežive u rukama Daješa i koji uspiju pobjeći zapravo žive u Kurdistanu, u različitim e, privremenim naseljima, kampovima i to u zaista katastrofalnim očajnim uvjetima. No apeliramo na cijeli svijet da ne zaboravi. Da ne zaboravi da još uvijek postoje i djeca i djevojčice i žene koje su u rukama Daješa, a posebice oni koji pripadaju narodu jezida. Ne smijemo ih zaboraviti, jer zaista se radi o vrlo velikom broju djevojčica i žena koje su među ostalim počinile samoubojstvo zbog situacije u kojoj su se našle. Postoje također i djevojčice i žene koje su željele završiti školu, e, koje su imale snove, koje su bile ambiciozne. Ja sam jedna od tih e, djevojčica, žena, bila sam učenica, išla sam u školu, željela sam nastaviti studij, ali Daješ mi nije dozvolio da realiziram e, ono što sam željela, da ostvarim svoje snove. Što tražim od vas? Što tražim od cijeloga svijeta? Tražim da nam pomognete, da pomognete ženama i djevojčicama koje trenutačno žive u tim kurdistanskim kampovima. Želimo zahvaliti njemačkoj vladi koja je pokrenula program Baden-Budenvega koji je omogućio da se 1500 djevojčica i žena primi u Njemačkoj kako bi uspjele dobiti potrebano psihološko liječenje i kako bi mogle nastaviti svoje školovanje, dakle vratiti se u školu. Mi se nadamo i apeliramo na cijeli svijet da misli na žene, da se brinu za žene i za sudbinu žena, jer žena može stati na kraj ratu. Hvala vam još jednom na pozornosti. Lajma, thank you very much. I am sure that... zahvaljujem. E, uvjerena sam e, da govorim u ime svih u ovoj prostoriji i onih koji nas slušaju na web streamingu, e, da vaš apel neće proći, a da ga se ne čuje danas na dan žena. Dakle, sada ću dati riječ Huavi Ibrahim. Još jednom zahvaljujem što ste s nama. Gospođo Koraca Bild, e, gospođo predsjedateljice, zastupnici parlamenta, dame i gospodo, velika mi je čast biti ovdje. Lamija, vi ste nas zaista dotakli ovime što ste rekli. Vi ste živući primjer hrabrosti. Mi smo duboko zahvalni što ste ovdje. Sretan vam dan, žena. Pripremila sam e, određene napomene, nešto što sam željela podijeliti s vama, no sjedeći ovdje razmišljala sam malo, već dolazim nekoliko godina, 2005. sam bila dobitnica nagrade Saharov i razmišljala sam o tome što sam što sam učinila što je bilo drugačije, što mogu učiniti još i više, što vi možete učiniti više. Mi danas slavimo dan žena, imali smo izvrsne i čuli smo izvrsne govore danas s panela, pa dopustite mi da progovorim danas iz srca. I govorit ću o trima pitanjima. Možda će to biti malo kontroverzno, otvorit će mogućnost za neka razmišljenja. Nadam se da ću imati i više vremena i e, reći vam nešto što želite čuti. Govorit ću o ženama i obiteljima. Mi slavimo Dan žena i razmišljamo o pekinškoj platformi za djelovanje i o milenijskim razvojnim ciljevima, održivim razvojnim ciljevima i tako dalje, neću vas time zamarati. Pitamo se što smo mi učinile kao majke, kao supruge, što možemo više još učiniti kao sestre, kao žene. 2014. godinu sam provela pokušavajući razumjeti Boko Haram i njihov angažman E, u odnosu na te djevojke koje su otete 2015. imala sam mogućnost boraviti u Jordanu gdje sam e, malo više upoznala Daesh e, i razmišljala sam o njima i kao što je predsjednik Alijad rekao, oni su braća, nažalost za nas u Nigeriji mi imamo oko 200 milijuna ljudi i jedan dio zemlje je okupiran e, Boko Haramom i oni otimaju žene i seksualno robstvo je e, na nevjerojatno visokoj razini kada gledamo broj ljudi koji je pogođen time i u cijeloj Africi. U tamo gdje Boko Harat ima kalifat, e, još i dalje ima i određene klastere u Nigeru, u Čadu i u Kamerunu, koji su zemlje koje su u bliskom susjedstvu. Dakle, bavimo se ovdje o jednim širim pitanjem cijele regije i nadam se e, da u ovoj raspravi, kada čujete neka od naših svjedočanstava, nadam se da ćete se i vi zapitati što vi možete možete učiniti za ljude na terenu koji rade na ovim pitanjima. Osobito je najveći izazov su je pitanje majki, djeca, obitelji i djece Boko Harama. Tamo odakle ja dolazim kaže se e, da je potrebno cijelo selo kako bi se odgojilo dijete. Dakle, dijete ne pripada majki ili ocu. E, majci ili ocu dijete pripada cijelom selu. Nažalost, te djevojke koje su, e, kada su se vratile te djevojke koje su bile seksualne robovi e, Boko Harama, one su došle sa e, djecom, stotinama djece jer je otetih žena bilo na tisuće. Sela su odbila tu djecu, odgurnuli su ih. Znači, očito više ne vredi ona poslovica da je potrebno selo kako bi se odgojilo dijete. E, što će, e, kako će izgledati to društvo e, za 10, za 20 godina? sa tom djecom Boko Harama. To je za nas veliki izazov. U tom smislu želim govoriti malo više o tome i o pitanju obrazovanja. O obrazovanju se govorilo danas. Ja želim spomenuti dvije, tri stvari kada razmišljamo o našoj djeci. E, o djeci koje su plod naše utrobe. Svi ti muškarci, svi ti globalni vođe, uključujući Trumpa, vratit ćemo se i na njega. Mi kao majke imamo moć. Mi tu moć trebamo koristiti mi to, trebamo to prenijeti na našu djecu, na naše unuke kako bi oni znali da nećemo izgubiti e, moć koju nam je Bog dao kao majkama. Mi u njih možemo utisnuti dostojanstvo. To smo i činili, ali možemo očito učiniti više. Jer Mm, trenutačno globalna pitanja su pitanja straha. Mi se sada smo u velikom strahu jer globalni vođe govore jednim drugim jezikom. E, oni ne poštuju dostojanstvo žene. Imate tu i medije, medije koje to napuhuju izvan svih proporcija. E, da, netko može stajati i na ovom svetom mjestu u parlamentu i izreći javno nešto protiv žena. To su stvari kojima moramo stati na kraj, reći ne. Mi, to su stvari koje moramo u njih utisnuti E, obrazovanje mora biti u, tako da uključuje sve. Nemojte koristiti tuđe oči kako biste spavali. E, spavajte samo ako su vaše vlastite oči zatvorene. Ne, e, možda nećete moći naći rješenja ako gledate tuđim očima. Kontekstualno u nekim područjima Možda obrazovanje neće postići mnogo toga, e, možda će oni naučiti čitati i pisati, ali možda moramo biti inkluzivni u odnosu na ono s čime su ta djeca, ti mladi upoznati kako bi oni ostali u svojoj zoni e, komfora, tako reći, čitati i pisati jako dobro. Ali ja sam odrasla na farmi, ja sam odrasla čuvajući krave. E, kako, dakle, e, kako dati kontekst e, tim pitanjima u svakom pojedinom društvu? mi e, želimo naučiti nešto od razvijenih zemalja, no ne želimo e, bacati djecu u vodu. Želimo, želim potaknuti na to da razmišljamo e, o inkluzivnom obrazovanju. To je izuzetno značajno i na kraju želim komentirati o pitanjima o kojima sam, za koje imam, gajim određenu strast, a to je pitanje politike osnaživanja i e, pitanje ropstva i definicije našeg vlastitog dostojanstva kako ga definiraju neke druge e, osobe. E, neko je već govorio o tome, o tome kako ne smijemo odustati, kako si ne možemo priuštiti odustajanje zato što je u svakome od nas moć. Možda već radite mnogo toga, ali možda možete učiniti još nešto. Možda se pozabaviti još jednim pitanjem, još jedan dan, još jedna osoba, jedan trenutak no idemo e, ispuniti tu moć unutar sebe, idemo e, postići promjenu. Ja ću vam ispričati priču, moju priču kako sam ja to učinila. To ne mora biti vaš put i vaš način. Vi znate da e, sam ja bila žrtva Daesha i o, mnogo sam pisala o tome i li sam profesorica na Harvardu i na drugim sveučilištima, objavila sam dvije knjige. No, osim toga, odlučila sam da ću koristiti moć vjerskih i tradicionalnih vođa i vratiti se tamo odakle sam došla. Za one od vas koji su pročitali moju priču, ja, sam slučajno postala obrazovana, slučajno sam E, postala pravnica, očito sam i na Harvardu kao profesor završila slučajno. No ono što sam odlučila vratiti se svojim korijenima, no kako se vratiti svojim korijenima, ko su moji saveznici, koga ću uzeti sa sobom. Dva najveća saveznika u mojoj situaciji su upravo tradicionalni vođe i vjerski vođe i sa svojom harvardskom platformom ja sam e, Sultana toa dovela na Harvard. On ima oko 100 milijuna muslimana koji ga prate, slijede. I ja ću sada zastati ovdje i reći da šerijat nije problem. Islam kao takav nije problem. Postoje ljudi koji su iskrivili islam, koji su iskrivili šerijatsko pravo i koji su e, ga iskombinirali s našom kulturom. Sultan koji je došao na Harvard prije nego što je došao, mi smo željeli da se on e, progovori o jednom pitanju koje je mene brinulo, a to je da djecu uzimaju sa 80 godina i udaju, udaju te djevojke. Ja sam željela da Sultan dobije platformu i progovori o nekim od tih pitanja. On je došao na Harvard gdje je bio organiziran velik forum na tu temu. On je govorio o obrazovanju, obrazovanju djevojaka. Ja govorim ovdje o strategiji i taktici e, i e, možda vam to razmišljanje može pomoći. Znači on je došao, govorio na toj platformi i dok smo pripremali njegov e, govor e, i bio je slučaj jedne djevojke koje, koje su izvadili iz škole i udali ju sa 10-12 godina. Mi smo tu rečenicu zapravo e, predstavili kalifatu, njegovom uredu i pitali ga možemo li iskoristiti tu rečenicu. Oni su rekli da. I čak je od te rečenice napravljen jedan džingl i ljudi na, na sjeveru slušaju dosta radio. I tako da smo mi taj džingl puštali u, u, u ključnim trenucima, znači kad najviše ljudi sluša radio i zadnjih 4-5 godine se pušta već taj džingl i dosta je veliku, veliki pomak napravljeno tada. Evo, to je bila moja dinamika, moja strategija, što sam ja eh, osmislila da mogu učiniti. A vi možete učiniti i više, možete i sanjati i postići više. Ono što ću reći kao zaključak, niko ne može definirati naše dostojanstvo kao žene, niti dostojanstvo muškaraca. Mi to ne možemo činiti sami, žene to ne mogu činiti same, niti muškarci to mogu činiti sami. Mi, slaveći Međunarodni dan žena, na nama je da to činimo zajedno. Ne bismo se tu smjeli dati e, prestrašiti bez obzira na našu religiju, na našu vjeru, bez obzira na naš spol e, i spolnu orijentaciju, bez obzira na boju vaše kože. Znajte da u vama postoji moć, vrlo moćna snaga, a to je vaše ljudsko dostojanstvo i vrijednost vas kao osobe. vi s tim dostojanstvom možete nešto učiniti, učiniti ovaj svijet boljim mjestom za, i za žene i za muškarce i za našu djecu koja još nisu ni rođena. Hvala. Thank you so much, Hvala lijepa. Hvala na vrlo e, dirljivom svjedočanstvu o vlastitom iskustvu i nevjerojatnom radu u zagovaranju ovih pitanja. Hvala vam također što ste nas posjetili na važnost borbe u našim e, zajednicama, borbe protiv stereotipa i stigme. Vrlo je šokantno čuti da djevojke dolaze nakon što su proživjele tu strašnu traumu, onda ih se marginalizira i isključuje ih se iz vlastitih zajednica, tako da zapravo postaju dvostrukim žrtvama. Hvala vam također što podsjećate našu djecu u privatnom sektoru, u obiteljima, na radnome mjestu da je važno podučavati dostojanstvo i poštovanje prema ženama i djevojčicama. Sada bih otvorila raspravu. Već su se neki govornici javili za riječ. Molim vas, ako se još netko želi pridružiti, mislim da imamo formulare koji se mogu ispuniti za javljanje za riječ ili ako želite podignite ruku, javite se za raspravu. Ispričavam se ako pogrešno izgovorim. Ajse Kašir iz Velike Turske skupštine. Izvolite. Molim vas, upalite mikrofon, imamo prijevod i molim vas da se držite okvira od dvije minute kako bi svi mogli govoriti. Izvolite. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Nastojat ću zapravo završiti ovo što sam naumila reći unutar dvije, e, dva, minute. E, Turska je jedna od prvih zemalja koja je potpisala Istanbulsku konvenciju, a također smo i donijeli zakon koji se sastoji od 23 članka, a čija je svrha bila ratifikacija te konvencije. Neke e, članice Europske unije još uvijek nisu ratificirale konvenciju, a mi smo u međuvremenu poduzeli značajne e, korake kako bismo spriječili nasilje nad ženama potpisivanjem te konvencije. Zahvaljujem e, svim e, govornicima, ali željela bih dodati jednu stvar. Vidjet ćete da PKK, teroristička organizacija, otima vrlo mlade, male djevojčice, siluju ih, i također počinjavaju druga kaznena djela protiv tih djevojčica. Međunarodna organizacija Human Rights Watch je pripremila izvješće iz kojega se vidi da se nažalost te male djevojčice muči, da se na njima vrši nasilje i zapravo ih se tjera na samoubojstvo. Ja bih željela da to također uđe u zapisnik našeg sastanka. Osnaživanje žena samo po sebi nije dovoljno. Nažalost, mnoge žene koje imaju fakultetsku diplomu, koje žive u urbanim sredinama, ipak su žrtve različitih vrsta nasilja. Stoga mislim da je vrlo važno promijeniti kompletan mentalni sklop u društvu ako želimo riješiti problem nasilja nad ženama. Hvala vam. Hvala vam lijepa, Aysa Kefir. Ja mislim da je važno da udružimo snage kako snage među različitim političkim skupinama, tako i među različitim zemljama, kako bismo iskoristili dobru praksu u primjeni Istanbulske konvencije. Također mislim da je važno dati podršku reformama e, i provođenju zakona u onim državama koje su izvan Istanbulske konvencije i nisu članice Vijeća Europe. Sada je dajem riječ e, Irini Suslovovoj iz Ukrajinskog parlamenta. Izvolite. Hvala lijepa. Željela bih reći da prevencija nasilja nad ženama predstavlja vrlo važno pitanje za Ukrajinu. A to je nešto što je posebno rasprostranjeno u proteklih e, nekoliko godina nakon što je došlo do oružanog sukoba pod e, kontrolom e, ruske vojske. Imali smo prilike vidjeti da postoje primjeri spolnog iskorištavanja žena i prisilne prostitucije. E, u kontekstu ratnih sukoba i gospodarskih šokova, što uključuje naravno gubitak radnog mjesta, e, pad zarade i isto tako plaćanja e, u socijalnom sustavu, eksploatacija žena je samo u porastu, a isto tako i nasilje i loše postupanje sa ženama. Možemo također vidjeti da raste i udio nasilja u obitelji. To je nešto što je zapravo prisutno u cijeloj zemlji. Upravo zato vrlo je važna ratifikacija Istanbulske konvencije. Ona će naime omogućiti da se poveća razina odgovornosti u slučaju nasilja nad ženama ili u slučaju nasilja koje je rodno uvjetovano. Neumisno o tome radilo se o fizičkom, ekonomskom ili psihološkom e, nasilju. Kako bismo spriječili daljnji porast nasilja nad ženama, vrlo je važno da osiguramo jednakost e, zato što je upravo neravnopravnost spolova ono što vodi u spiralu nasilja. Kada su žene ekonomski neovisne, znači da su one slobodne, a ako su ekonomski ovisne, onda se njihova bespomoćnost i slabost samo još pojačava. Moramo žene uistinu učiniti ekonomski neovisnijima. Hvala lijepa Irina. Molimo vas mikrofon. Znate da smo u ovome parlamentu govorili protiv porasta nasilja nad ženama u područjima koja su pod ruskom agresijom. Mi također primamo izvješća o porastu obiteljskog nasilja. Hvala vam lijepa što ste spomenuli Istanbulsku konvenciju jer sljedeći e, tjedan imamo sastanak sa kolegama iz Ukrajinskog parlamenta i ja sam namjeravala pokrenuti ovo pitanje kako bih vidjela što možemo zajednički učiniti kako bi se u vašoj zemlji pokrenula ratifikacija. A sada dajem riječ e, kolegici iz Grčkog parlamenta, Afroditi Stampuli. Ona je predsjednica odbora za e, ravnopravnost spolova i ljudska prava u tom parlamentu. Gdje ste nam? Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Dozvolite da zahvalim e, gošćama na govorima koje su održale. Moram reći da nasilje nad ženama i borba protiv nasilja nad ženama predstavlja pitanje kojim se feministički pokret koji je počeo s aktivnostima nakon pada diktature u Grčkoj e, zaista intenzivno bavi. Moramo biti sigurni da to bude nešto što čak i ako se događa unutar obitelji bude podložno kazanim sankcijama. To također vrijedi za nasilje na radnom mjestu, krijumčarenje ljudima u svrhu e, spolnog iskorištavanja, e, visoki postotak tih ljudi upravo čine žene, a isto tako moramo se potruditi da odredbe iz konvencija o sprečavanju krijumčarenja ljudima budu ugrađene u nacionalne zakone. Želimo se zaista pobrinuti da u našoj zemlji to bude učinjeno kako treba, pa smo oformili e, pripremni odbor koji radi na tim pitanjima kako bi se osiguralo da u konačnici doneseni zakoni ne predstavljaju samo mrtvo slovo na papiru. Također radimo na uspostavljanju e, skloništa i sigurnih kuća za žene kamo se mogu uteći u slučaju da pretrpe nasilje dostupni smo ženama 20 sati dnevno. Također, veliki broj žena koje se nađu u takvoj situaciji rade, isto tako imaju barem srednjoškolsko obrazovanje i čak im ni plaća nije tako loša, ali usprkos svemu tome i činjenici da su ekonomski neovisne, one su zapravo i dalje žrtve nasilja. Tako da možemo zamisliti kako je to onima koje to nisu. Kako bismo riješili ovaj problem, moramo izaći iz patrijarhalnih okvira. 80% žena koje se nađu u nasilnoj situaciji su zapravo iz migrantskih obitelji, a možemo vidjeti da se problem samo pogoršava ako nemamo mreže potpore. Vrlo je važno to što glavni ravnatelj zadužen za e, pitanje ravnopravnosti spolova želi i dalje raditi na povećanju broja centara ovakvog tipa, a isto tako i na radu na podizanju svijesti s materijalima koji su dostupni na engleskom, francuskom, grčkom i turskom, posebice u onim dijelovima gdje imamo e, veliki broj e, stanovnika e, turskoga podrijetla. Također nastojimo koristiti i internetske stranice vrlo aktivno, imamo i Facebook stranicu. Dajemo također i potporu u smislu pravnog savjeta i omogućavamo svima onima koji žele podići tužbu da to i učine. Nakon prvog migracijskog vala 2015. godine izbjeglice koje su se smatrale žrtvama nasilja također su dobile pristup svim ovim mehanizmima i imamo prilično velik broj žena izbjeglica i njihove djece u našim centrima u kojima im pružamo potporu. Ispričavam se, morat ću vas prekinuti jer imamo dosta veliki broj govornika. Ispričavam se, gospođo predsjedateljice, dajte mi još samo 30 sekundi. E, ljudi koji rade u izbjegličkim kampovima također dobro paze da pokušaju uočiti bilo žrtve krijumčarenja ljudima, bilo one koji zapravo se nalaze u opasnosti ili ljude primjerice koji bi se mogli smatrati žrtvama nasilja ili ljude, odnosno djevojčice koji bi se moglo prisiliti na brak. Hvala vam. Hvala lijepa Afroditi, ispričavam se zbog ovoga što vas prekidam, ali moramo se zaista držati e, vremena koje smo dodijeli svakom govorniku. Evo, samo mi stižu molbe za riječ, a zaista imamo ograničeno vrijeme. Afroditi, želim vam samo reći da je službeno izaslanstvo Europskog parlamenta iz odbora za e, ravnopravnost spolova i prava žena FEM posjetilo Grčku i moram priznati da smo bili prilično impresionirani kada smo vidjeli e, što zapravo čini činite na terenu i u izbjegličkim kampovima. Činjenica jest da u izbjegličkim kampovima, ne samo u Grčkoj, već i u drugim e, zemljama, postoji stvarni sigurnosni problem za žene i upravo zato e, mi smo radili na rezoluciji vezano e, uz taj problem. Također želimo to uključiti u paket mjera vezano uz azil, želimo raditi na sigurnosnim aspektima, na davanju veće mogućnosti policijske zaštite noću, E, nažalost, općenito govoreći, moramo naglasiti da u izbjegličkim kampovima kako u Europi tako i izvan nje većina žena je dalje u opasnosti od nasilja. A sada gospođa Leta Delin s Kosova koja je predsjednica e, Odbora za prava žena u Kosovskom parlamentu. Izvolite. Molim vas da uključite mikrofon. Hvala lijepa, govorila bih albanski ako mogu. Mislim da imamo prijevod. Žao mi je, nemamo albanski. Yes, yes, we have we have Ne, imamo albanski. Imamo prijevod na albanski. Hvala lijepa. Srdačan pozdrav svim kolegama u Europskom parlamentu. Kao što ste i sami ranije rekli, dolazim iz Kosovskog parlamenta gdje sam predsjednica odbora za e, ravnopravnost spolova, odnosno za prava žena. Imam osobnog iskustva e, koja bih zapravo željela podijeliti s vama ovdje i moram reći da mi je velika čast što se imam prilike obratiti svima vama na Međunarodni dan žena. Mislim da svi moji kolege ovdje zaista dijele zajedničke europske vrijednosti i spremni su se distancirati od nasilja kao i e, grubih izjava vrlo uvredljivih koje smo čuli u ovome parlamentu. Želim spomenuti jedan problem. 20.000 tisuća kosovskih žena bile su žrtve silovanja od strane srpske vojske tijekom rata na Kosovu. Neke su počinile samoubojstvo, neke su se međutim uspjele reintegrirati u društvo u eh, Republici Kosovo. Nedavno smo donijeli zakon. To je zakon koji jamči zaštitu žrtvama e, spolnog nasilja u ratnim sukobima. Prije nekoliko tjedana također smo imali prilike čuti izvješće o stanju prava žena i rezultate istraga i nažalost moglo se vidjeti da odlikovani generali iz Srbije su isti oni ljudi koji su izdavali zapovjedi da se žene siluje tijekom ratnog sukoba. A žene koje su bile žrtvama takvog ponašanja žele pravdu koja im je uskraćena. Dakle, na ovaj Međunarodni dan žena ja bih željela apelirati na ovaj parlament da se angažira na postizanju pravde za e, sve u svijetu, isto tako i za Kosovo. I kolege iz Srbije se slažu da trebamo pravdu za one kojima je ona uskraćena to je važno ne samo za zemlje članice Europske unije, to je važno za one koji također nisu u Europskoj uniji. Svi trebaju osuditi ovakvo ponašanje tijekom ratnih sukoba. Hvala lijepa. Ja sam bila šest godina osoba koja je aktivno pratila različite e, ratne sukobe na području Balkana i zaista mislim da je nekažnjivost e, neprihvatljiva. E, svi oni koji koriste silovanje kao ratno oružje moraju biti spriječeni i moramo se udružiti da bismo to spriječili jer se to ne događa samo u ratnim sukobima koji su se odvijeli na Balkanu, već isto tako nažalost još uvijek diljem svijeta. A sada gospođa Naja Albakovili E, iz Španjolske, članica odbora za ravnopravnost. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. I ja sam zapravo željela zahvaliti našim gošćama koje su ispričale svoju priču na ovako dirljiv i hrabar način. U Španjolskoj E, nedavne brojke zapravo pokazuju da je situacija zabrinjavajuća. Samo ove godine 21 žena je ubijena, a činjenica jeste da se najveći broj tih slučajeva još uvijek istražuje. To je zapravo povezano sa nečime o čemu smo govorili na početku, a to je ekonomska situacija. Razlika u plaćama između muškaraca i žena u Španjolskoj je 27%. Gospodarska kriza koja je snažno pogodila Španjolsku u velikoj mjeri je pogodila upravo žene. Jedan veliki broj njih izgubio je ekonomsku neovisnost i postao je ovisan o svojim supruzima. Situacija je dovela i do porasta obiteljskog nasilja, a žene jednostavno, iako žele otići jer ne mogu živjeti u takvom kočanstvu, ne mogu jer nemaju od čega živjeti izvan toga. E, vrlo često e, postaju žrtvama upravo zato što su ekonomski ovisne o muškarcu koji ih zlostavlja. Osim toga, te ekonomske razlike vrlo često znače da žene u starijoj dobi E, imaju i manju mirovinu zato što jednostavno e, nisu uplaćivani dovoljno visoki doprinosi da bi one mogle živjeti od svoje mirovine u jednom trenutku ili te doprinose uopće nisu imale. Mislim da je put pred nama koji moramo prevaliti da bismo spriječili ovakve tragične slučajeve još zaista dugačak. Mi imamo u Španjolskom parlamentu pododbor koji se bavi upravo ovakvim pitanjima. I to je nešto čime će se pododbor posebno baviti u nadolazećem razdoblju. Hvala Nadija. Želim samo podsjetiti da mi upravo sada u Europskom parlamentu radimo na izvješćima koja se tiču razlike u plaćama i razlike u mirovinama. Upravo prošli tjedan se razgovaralo o razlici u plaćama. Žao mi je što sada moram e, smanjiti e, vrijeme za obraćanje e, kolegama na minutu, zato što zaista imamo veliki broj onih koji su se javili. Dajem riječ kolegici iz Marokanskog parlamenta, Wali Bekali. Euh, Godinama opresija e, u kojoj su žene e, živjele se zapravo opravdavala vjerskim razlozima. U ime Boga, u ime Islama, one su e, imale prilike ostati u poziciji u kojoj su im uskraćena sva prava. Ne želim sada ulaziti u teološke rasprave, ali mislim da je dovoljno kratko vidjeti koji su počeci islama i shvatiti da postoje svijetli primjeri žena koje su bile aktivne u društvu, kako ekonomski, tako i politički, a isto tako su imale značajan društveni učinak. Žena proroka, radiža, njezin brak s prorokom nije je spriječio u tome da nastavi sa svojim e, komercijalnim aktivnostima. Njegova supruga Ajša e, također je bila aktivna. Naime, e, sam prorok je rekao da polovica vjerskih doktrina zapravo treba biti preuzeta upravo od te žene, da ne govorimo o vijeću Malbale, koji se smatrao najvećim vijećem gdje su zaista donošeni e, u istinu e, vrlo važni zakoni i odluke od državne važnosti. Hvala. Sada dajem riječ kolegici Julie Ward koja je također e, sa mnom u međuskupini vezanoj uz dječja prava u parlamentu. That... Zahvaljujem. Ja mislim da imamo dužnost biti kritični o pitanjima koja se događaju u našim vlastitim e, i stvarima koje se događaju u našim vlastitim zemljama, a ne je nužno biti ovdje da podupiramo politike ili ministarstva koje su ili čak i vojne snage u našim zemljama koje su počinile zločine protiv žena. Nisam ponosna na vlastitu zemlju koju je dugo trebalo, e, dakle Ujedinjenoj kraljevini, da uopće razmatra ratifikaciju i ratificira e, Istanbulsku konvenciju. Ne, nije još ni ratificirala. Ali da kažem nešto o situaciji žena u Turskoj. Naime, svjesna sam, evo, znam da na granici gazi e, postoji komplicitet suradnja turskih snaga i nekih džihadističkih, dijela džihadističkih snaga koje prisiljavaju e, žene da, da postaju seksualne robinje i da se prodaju seksualno roblje i sve naše e, vlade su zapravo ovdje krive za ovo nasilje protiv žena e, posebice u ratnim situacijama. Naime, činjenica da postoje dokazi o računima za prodane žene na toj granici. E, radi se o 20 i 30 milijuna dolara za prodane žene. Znači, doista je važno da svi mi možemo e, jasno i dignuti glas protiv vlastitih vlada, postoje žene u Turske koje su kao i mi izabrane zastupnice koje sjede u zatvorima i ne možemo sada govoriti o tome kako je divno potpisivati povelju ovo ili onu ako smo spremni zaključavati žene ili prodavati njihova tijela ili biti e, sučesnici u trgovini e, ženama preko granice. Da, Hvala i doista mi doista dižemo glas o situaciji u Turskoj, o situaciji u zatvorima i također protiv e, DPK koje je e, teroristička organizacija i smatra se terorističkom e, organizacijom je na popis terorističke organizacije jedinih naroda. Znači, protiv svakoga ko počinjava Eva Lena Jansen, izvolite. Švedska. Zahvaljujem. E, htjela sam reći nešto što se odnosi na izvješća koja smo čuli, a gdje se, u kojima se opisuju e, nasilje koji ide prema uništavanju cijelih zajednica jezida ili u drugim dijelovima Afrike u Maliju. UN ima posebno izvjestitelja za to pitanje seksualnog nasilja u sukobima i važno je da Ujedinjeni narodi dobiju potporu za daljim radom na tome i na najvišoj razini. Također, postoji cijeli niz područja u kojima mislimo da stvari idu dobro, ali da idu i loše. Naprimjer, u Rusiji su sada niz kriminalizacija e, nasilja u obitelji, a Švedska je otišla u suprotnom smjeru. E, čak i u braku postoji mogućnost zatvorske kazne za nasilje u obitelji i drugo. Znači, zakonodavstvo e, u Švedskoj omogućava sada isto tako i zatvorske kazne za silovanje u braku, ali kriminalizirano je cijeli niz drugih stvari i to većim kaznama u zakonu. I to je jako važno. Hvala, možda samo mogu podsjetiti sve da je važno da, znači, spomenuli ste zakon koji je usvojila Ruska Duma, a koji je dekriminalizirao nasilje protiv e, žena u obitelji. Znači, nasilje u obitelji, ali i protiv djece u obitelji. I upravo smo o tome imali raspravu na posljednjoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta i mnogi smo iskazali solidarnost sa tim ženama koje su zbog promjene zakona imale pravnih problema u Rusiji e, iz Marokanskog parlamenta, Rafael Mansuzi. Mm, بعد الاستماع Slušala sam gošće koje su govorile o svojem iskustvu kao i kolegice. Ja također želim dati doprinos ovoj raspravi. Kao marokanska žena želim reći što je sve postignuto u Maroku zadnjih deset godina. Kao što znate, Maroko je zemlja u razvoju. Donijeli smo 2011. godine novi ustav koji je među ostalim kao jednu od odredbi donio i jednakost između muškaraca i žena. Žena ima prava i kao majka i kao supruga. Maroko je također donio strategije koje će omogućiti da se bori protiv nepismenosti koja je pogotovo visoka među djevojčicama i ženama u ruralnim područjima. Dakle, poduzeli smo korake i uložili trud kako bi se poboljšao status žena u tim područjima. Također nastojimo osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva kako bismo radili na boljoj osvješenosti o pravima žena i potrebi da se ta prava poštuju. Naravno, postoje primjeri nasilja nad ženama, ali kada govorimo o obiteljskom nasilju, to je tema E, o kojoj su govorile i kolegice koje su govorile prije mene. S tim u vezi moram reći sljedeće. Mi se nadamo da će obiteljsko nasilje uskoro također postati jedna od tema kojom ćemo se baviti i koje će se smanjiti. Hvala. Hvala Rafija. Hvala Nadje Koli. thank you and welcome to Hvala, dobrodošli svima koji ste došli ovdje. Naime, govorimo o jednoj vrlo važnoj temi. Ja sam e, htjela reći nešto o prijavljivanju nasilja u obitelji i silovanja. Jer dugo vremena Ujedinjena kraljevina imala razne zakone o e, silovanju i nasilju u obitelji, ali ženama je još uvijek teško e, prijaviti to i e, broj osuda za silovanje u opadu, u padu zapravo. Znači nešto se očigledno ovdje događa. Naime, žene, mislim ne vjerujem da je broj silovanja doista pao, nego iz nekog razloga žene misle da i dalje ne mogu vjerovati policiji i nadležnim tijelima. I mislim da je to doista stvaran problem. Jer ako u našim zemljama ne uspijemo doći do E, razine gdje možemo postići određenu razinu povjerenja u policiju i nadležna tijela, nećemo moći riješiti ovo pitanje na odgovarajući način. Znači, mislim da je to isto dio e, današnje rasprave. Druga stvar e, je pitanje prostitucije. Malo smo govorili o trgovini ženama, ali trgovina ženama zapravo je ono čime se hrani sama prostitucija. I postoji velika većina, otprilike 85% onih koji rade u prostituciji i seksualnoj eksploataciji koji su u Ujedinjenoj kraju dovedeni od negdje drugdje. To je golemi problem i mi smo puno, dugo vodili kampanju protiv toga. Imali smo jutros poslijepodne sastanak koji promovira nordijski model, odnosno modeli Švedske gdje se dekriminalizira kupovina seksualnih usluga, a ne E, sama prostitucija, znači e, seksualne radnice. Dakle, to smanjuje učestalost prostitucija se i mislim da zapravo prostitucija i trgovina ljudima i ženama jesu e, nasilje nad ženama i trebamo voditi dalje kampanje i nastaviti taj rad dalje. Hvala, Merin. Iz, Turskog, iz Turske skupštine Šanda Mišelek. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Türkiye Büyük Zahvaljujem predsjednice. Ja sam iz e, e, e, Velike skupštine Turske i 15.7. Velike skupštine Turske preživjela je napad, e, odnosno e, pokušaj puča državnog udara, pri čemu je život izgubilo 11 žena, pa želim još jednom podsjetiti na to. Ja dolazim iz Gazije Antepa, što je zapravo veteranski grad Antep, kao i nacionalna skupština koja je bila izložena e, pokušaj državnog udara. U mojem gradu mnogi bježe sirijskog građanskog rata. Znamo da je to jedna od najgorih ljudskih e, katastrofa, humanih katastrofa u posljednjim dekadama. I nakon e, prvih trenutaka e, sada imamo 3 milijuna sirijskih izbjeglica koji su smješteni u našoj zemlji. Antep je zapravo jedan od najvećih gradova koji imaju i najveći broj izbjeglica, otprilike 350 tisuća, imamo ljudi iz Sirije koji većinom žive izvan granica samog grada. I također imamo 1,5 milijuna sirijske djece u Turskoj, a većina tih imigranata i izbjeglica su uglavnom e, žene i djeca i moram reći da e, Turska na cijelo pitanje gleda kroz humanu perspektivu. Imamo politiku otvorenih vrata i obrazovanju i psihološkoj pomoći i mogućnosti zapošljavanja i pokušavamo tim imigrantima i izbjeglicama dati svu moguću pomoć i osigurati da sve osjetljive skupine, posebice žene, e, mogu koristiti naše usluge. Imamo politike pozitivne diskriminacije Također imamo razne higijenske službe koje su e, na raspolaganju ženama na našem teritoriju i sve te osjetljive skupine su u sigurnom okruženju. E, imamo stotine e, sigurnosnih e, službenika koji osiguravaju 24-7 sigurnost tih izbjeglica naše zemlje. Imamo i posebne prehrambene režime za majke koje doje, imamo brošure na arapskom za dojenje, za izbjeglice, općenito i majke u izbjeglištvu i imamo i programe obuke za sirijske izbjeglice, za različite programe obuke i također imamo i e, programe obuke za E, ravnopravnost spolova kako bi spriječili udaju e, prije 18. godine. Također imamo programe za obrazovanje obitelji. Moram reći također da smo e, se obratili stotinama tisuća sirijskih žena našim programima. Također želim dodati da Oprostite, morate dovršiti, oprostite, to su toliko važne stvari, ali sada na, na govornici moraju otići, imamo još govornika, oprostite na ovome. Zahvaljujem. Toliko mi je žao što, ste, što smo vas morali e, prekinuti. Bili smo u Gaziantepu sa službenom e, izaslanstvom e, parlamenta. Pozna, poznajemo gradonačelnicu, poznajemo vaš rad, ne želimo umanjiti vaš rad i odgovornost. Vaša odgovornost je primjer za cijelu Europu, pa ne želim ni na koji način to umanjiti, ali još imamo Palu Premer E, koja još je posljednja gurnica na popisu. Zahvaljujem. Ja također ću morati ići, ja sam izvjestiteljica u ovom e, drugom panelu, ali e, zapravo ne želim se uključiti sada u raspravu jer sam sretna što sam iz Švedske i dirnulo me sve ono što smo čuli danas u panelu, ali imam neka pitanja. Želim pitati sljedeće. Na koji način mislite da možemo na najbolji način pomoći ovim svim ženama koje e, Deš još uvijek drži u zarobljeništvu. A što se tiče drugih pitanja, što se tiče suradnje sa vjerskim vođama, e, u Švedskoj vidimo da se radi o vrlo razdijeljenom društvu i mnogi od onih koji su e, preuzeli vodstve, vodstvo zajednica su uglavnom predstavnici radikalnih pokreta, ne predstavnici svakodnevnih e, redovnih e, muslimanskih zajednica. Znači imate li neke ideje o tome kako se može raditi na tome da se osigura da ne budu vođe uvijek samo krivi ljudi, e, odnosno posebice vjerske vođe u našim zemljama. Hvala Pavla i sada završno riječ dajem Lajmi i Helen. Evo samo kratko za, za konačnu E, završnu riječ jer jednostavno više nemamo vremena. Evo, objavili smo zajedničku deklaraciju između tri institucije, komisije, Europskog vijeća i e, kojeg predstavlja Matiško predsjedništvo Europskog parlamenta u konferenciji e, o borbi protiv nasilja prema ženama e, i evo tu je pred vama da pokažemo da smo doista u europskim institucijama ujedinili snage kako bismo uspostavili nultu toleranciju za nekažnjivost u ovim pitanjima. Izvolite naše panelistice, Lamija Hao, izvolite. Ali evo, ističe vrijeme, izvolite. Mislim da je doista nevjerojatno da se i fantastično da se vodi uopće ovakva rasprava, da se poslušaju različite zemlje e, i predstavnici različitih zemalja. To je toliko fantastično to moment za sve nas iz kojeg možemo puno naučiti, ali evo, reći ću tri stvari, <laughs> ali ću brzo biti. Prvo, što želim reći, je e, rasprava o resursima. Možemo stavljati, moramo dati što je više mogućnosti E, u smislu resursa na raspolaganje, ali ako žene njima ne mogu pristupiti, a to ništa ne vrijede. Znači, pristup resursima i odgovornosti je nešto što se ne može dovoljno naglasiti. A druga stvar koju želim, jednom želim e, spomenuti i naglasiti je za koga smo mi ovdje, zašto smo mi ovdje. Mislim, za više panela ili rasprava nismo li imali dovoljno rasprava i panela i paneliranja za koga smo mi ovdje i hoćemo li učiniti više. Znam da sve to e, ide kroz e, nama kroz glavu i želim reći pa štitimo jedni drugima leđa i ne, ne govorim, pokušamo ne djelovati samo riječima, nego doista pretvoriti riječi u djela. I na posljedku dopustimo da nam srce i Eh, um budu na pravom mjestu. I ako nam budu na pravom mjestu, sigurno sam da ćemo onda biti i zadovoljni i uspješni. I poslušajmo i eh, sami sebe ono što nam govori naša najdublja svijest kako bismo ovaj svijet eh, učinili najboljim mjestom za dolazeće generacije. Hvala, hvala, Lamija. Evo, završna riječ, izvolite. Hvala vam. E, rad, e, trud da bi se pomoglo tim ženama koje su još uvijek u rukama Daješa. To je bilo vaše pitanje. Svi znaju koliko te žene pate i znaju što trpe. Postoje žene i djeca u rukama Daješa koje se siluje, a mlađe su od osam godina. I zato treba da svatko od nas da svoj doprinos, nastoji dati doprinos kako bi pomogao rješavanju ovog problema. Evo još jednom e, želim završiti na ovu notu poziva na djelovanje naših e, prominentnih panelistica. E, Pljeskom ih nagradimo i zahvalimo im što su bile s nama Hvala vam na ovoj bogatoj i dobroj raspravi. Nastavimo ujedinjivati snage. Računamo na nacionalne parlamente da nam pomognu e, u zemljama članicama voditi dalje provedbu Istanbulske konvencije u Europi i pružati potporu ostatku svijeta. Imam i tehničku najavu, dakle, za one koji znam da morate ići, <laughs> znam da morate ići, izvolite, izvolite. Dakle, za one koji će ići na radionicu 4 o globalnoj perspektivi, e, osnaživanju žena e, e, mogu ostati ovdje. Krenut ćemo odmah, a oni koji žele radionicu 4, li čekati cijelo stoljeće da se postigne ravnoteža privatnog života i radnog života prostorije PHS 1A002 čekaju vas eh, naši djelatnici koji će vas odvesti tamo. U 6.45 imamo i eh,